dramatična. Bio sam u Ujedinjenoj kraljevini i govorio sa španjolskim građanima. Oni su zabrinuti zbog statusa stalnog boravka koji nije stalen. stalan. To je samo jedan broj koji dobiju na svom e-mailu koji zapravo ne daje nikakva prava ako gospodin Johnson i gospodin Farage i dalje idu dalje s tom šaradom e, bez sporazuma. Zamislite da budete u koži tih građana koji već desetljećima žive u Ujedinjenoj kraljevini, ali nemaju nikakvu sigurnost da će njihovi životi se tamo nastaviti. Europska unija čini što može da zaštiti svoje građane, ali Ujedinjena kraljevina to ne radi. Moramo stati uz te prijedloge i moramo izbjeći e, Brexit bez sporazuma jer će on biti katastrofičan za sve europske građane. Hvala. Hvala. Jednu minutu, gospođa Rajntke. Dragi kolege, budimo pošteni. Mnogi ljudi su umorni, mnogi ljudi su iscrpljeni, žele ići dalje. Oni misle da ako ne damo produženje, da možemo onda se baviti drugim stvarima i riješiti se svih tih problema e, kojima svjedočimo posljednjih mjeseci i godina. Ali, dragi kolege i kolegice, ne smijemo griješiti. Ako ne damo to produženje, ako dođe do Brexita bez sporazuma, e, ta noćna mora neće prestati. Pitanje između granice, između Sjeverne Irske i Irske e, neće biti riješeno. Proračunsko pitanje neće biti riješeno i pitanje građana Evropske unije i Ujedinjene kraljevine i njihova budućnost neće biti riješena. Dakle, sada nije trenutak da budemo kratkovodni, nego da budemo solidarni. Solidarni sa stotinama tisuća britanskih građana koji e, marširaju na ulicama, koji nas traže da damo to produženje i da izađemo iz te mrtve točke i iz tog kaosa u kojem se nalazimo. Mislim da ćete dobiti nagradu jer ste se držala točno vremena. Sljedeći gosp, e, gospodin Grasnadevski, nemate nikakvog pritiska, ali jedna minuta. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. E, slušam ovu raspravu i pitam se koji zaključak možemo polučiti, e, za što se trebamo pripremiti, a zaključak bi trebao biti sljedeći. Trebamo se pripremiti za najgore, za jedan scenarij bez e, sporazuma. Nitko to ne želi, međutim izgleda da je to vjerojatan scenarij koji će se materializirati. Jednu stvar želim naglasiti, odgovornost za ovaj povijesni trenutak a isto tako odgovornost za ovu katastrofu, e, veličinu koje ne možemo ni zamisliti. E, to, to je posljedice će snositi obje strane i nadam se da će Jean-Claude Juncker također shvatiti kakva je to odgovornost. Mislim da trebamo što prije započeti ponovno pregovore kako bismo izbjegli tu katastrofu. Mislim da zauvijek odgađati Brexit nas neće nigdje dovesti, da će to dovesti do sve veće pravne nesigurnosti i zato molim vas da počnete djelovati. Minutu i pol, gospodin Ranžel. Hvala, gospođo predsjedateljice. Očigledno je da nismo željeli izlazak Ujedinjene kraljevine Čak i ako za tim žalimo, mi potpuno poštujemo izbor britanskog naroda. E, sve osude su bile dane u e, duhu suradnje i dobre volje. Željeli smo naći dobro rješenje i najbolje rješenje za obje strane. Međutim, e, cijelo ovo vrijeme stvarni britanski E, prema britanskom e, neprijateljstvu e, smo ipak pokazali dobru volju. Međutim, ako bilo koji vođa, politički, politički vođa nije poštovao britansko stajalište ili institucije, to je zažaljenje. Međutim, morate čitati usne možemo razmotriti vaš prijedlog ako ga predstavite. Mi smo otvoreni za proširenje, produženje ukoliko e, na, ga opravdate. Mi želimo olakšati vaš život, ali očekujemo reciprocitet. Molim vas, sada je vrijeme da se obratimo primjeru Johnsonu nezgodno je što ste se e, okrenuli američkim superherojima kako biste izrazili e, moć e, britanskog vlade kada imate više inspiracija u britanskoj literaturi. Gospodine Johnson, zar zaista mislite da ono što nama ovdje treba trebaju vještine nevjerojatnog halka? Sve vještine ili vječine e, možda Harry Pottera, možda će vam služiti bolje njegove vještine. Molim vas zaboravite američkog Halka i obratite se Harry Potteru. Moram biti pravedna prema svima, ali zaista prelazimo vrijeme. Gospodine Ranžel, dobit ćete opet riječ ako prihvatite pitanje gospodina Habiba. 30 sekundi za pitanje i 30 sekundi za odgovor. Gospodin Habib. tri godine slušamo da je Europska unija sustav temeljen na e, zakonu. Gospodin Rankel je spomenuo pripremu da Europska unija pregovara s nama o novom, e, novom obliku sporazuma ili promjeni za backstop. Međutim, želim reći da u klauzuli 12 sporazuma koji daje prošir, produženje do 31. listopada zabranjuje svako otvaranje e, sporazuma o povlačenju i svake pregovore o njemu i kako to da ste onda ipak prihvatili ovaj pristup. Neću tražiti da odgovorite na to jer je pitanje došlo e, nakon 30 sekundi, ostatak je bio samo izjava. Dakle, jednu minutu, gospodin Moreno Sanchez. Jedna minuta. Hvala gospođo predsjedateljice. Ujedinjena kraljevina je u kaotičnoj situaciji, suočava se sa tvrdim brexitom e, što je posljedica stajališta nekih političkih vođa koje su prevarile svoje stanovništvo i dovele do e, toga da je vlada e, zapravo srušila stupove vlastite demokracije, zatvorila parlament i zato ta situacija koja je štetna za sve europske građane, a posebno britanske građane. I mi socijalisti i Španjolski Španjolske imamo jasno stajalište, mi ćemo glasovati za ovu rezoluciju. E, želimo reći ne e, odlasku bez sporazuma, ali da e, produženju. Dakle, sporazum o kojem se ne može pregovarati, koji će sačuvati prava naših građana E, sporazum koji će zaštititi mir u Irskoj putem zaštitnog mehanizma koji će spriječiti opet stvaranje tvrde granice između Republike Irske i Sjeverne Irske i e, osigurati integritet europskog jedinstvenog tržišta. Imamo malo vremena i moramo prihvatiti odgovornost vlade Ujedinjenoj kraljevine da krene svojim putem. Još uvijek imamo vremena. Jedna minuta, gospođa deset Gospođo predsjedateljice, dragi kolege, scenarij e, odlaska bez sporazuma je stvaran. Među relevantnim e, klubovima u ovom vječnici mi se slažemo da su posljedice katastrofalne, posebno za građane Irske i za prekomorske teritorije Britanije, ali ne smijemo zaboraviti i samu Ujedinjenu kraljevinu. Rad na mjerama kontingencije je u toku i e, zaista cijenim prijedlog komisije da da potporu potporu malim i srednjim e, poduzećima. To treba učiniti sveobuhvatno. Međutim, iznad svega zaista čestitam našim kolegama u, u Britanskom parlamentu na e, odlučnosti da se protive vlastitom premijeru. To daje e, nadu za jedan odlazak sa sporazumom ili da ostanu dio Europske unije. Svi mi moramo preuzeti tu e, priliku i e, neka, go, neka Bog čuva Ujedinjenu kraljevinu. Jednu minutu, gospodin Bitu. Predsjednice, uvaženi kolege, e, Mogućnost izlaska Ujedinjene kraljevine bez porazuma je nešto ne možemo odstraniti više. Od prvog 1.11. posljedice za evropsku poljoprivredu i ribarstvo bit će veliki. No, ipak to je jako loše evaluirano. Ono što je sigurno jeste da sektor govedine, e, mliječni proizvodi, vina i alkoholnih pića bit će najugroženiji. Brexit e, može se pretvoriti u kriz bez presedana, a mi tapkamo u mraku bez e, busole. Irski proizvođači govedine su pred propasti, kao što je rekao kolega Panagan, povjerenik za poljoprivredu Phil Hogan, je savršeno toga svjestan i on je uložio maksimalan trud da bi se izborio za 50 milijardi pomoći e, do 2020. I zabrinutost gospodina Hogana je legitimna. Dakle, Europska komisija mora žurno predstaviti pred ovim parlamentom globalni projekt za podršku svim poljoprivrednicima u Europi koji će biti ugroženi zbog Brexita. Hvala. Jedna minuta, gospođa Racanova. Eh, za necelý měsíc a půl dojde brexitu. U manje od mjesec i pol doći će do Brexita, mi to znamo. I svi eh, se moramo pomiriti s time, iako to ne želimo. Mnogi u ovoj vijećnici bi više voljeli izravnu demokraciju, Referendum je zapravo najčišća vrsta demokracije i ishod moramo poštovati. Europska komisija i Europsko vijeće moraju iskoristiti ovo vrijeme koje je preostalo kako bi spriječili ovakav e, Brexit bez sporazuma koji će biti štetan ne samo za Ujedinjenu kraljevinu nego i za države članice Europske unije, e, biti će štetan za građane i trgovačka društva. Kako bi zaključili takav sporazum, to moraju odobriti obje strane i jasno je da, Ujedinjena kraljevina, da se Ujedinjena kraljevina ne slaže s ovakvim oblikom sporazuma i to treba onda promijeniti. Sad imamo gospođu Delange, eh, minutu i pol. Da, hvala gospođo predsjedateljice. Kao što znate, razlog zbog kojeg sam ja ušla u politiku e, se e, zvao e, bolest slinavka i šap. Dakle, to je bolest koja ne staje na granicama i na granicama Francuske i Ujedinjene kraljevine na početku ovoga stoljeća. Stotine tisuća farm životinja je ubijeno E, zbog jedne bolesti e, protiv koje su se mogli lako cijepiti. Ishod koji je stvoren u ruralnim područjima nije e, se čuo u Londonu jer britanska vlada u to doba nije htjela promijeniti svoju politiku necijepljena. Ova vječnica je zastupala interese i Evropljana i Britanaca kako bi se promijenila ta politika i radili su zajedno sa Notarbolemom i sa škotskom granicom. 20 godina taj, da, nakon toga E, Torijevci koji su tada radili, ih je, njih je izbacila iz stranke, e, izbacili su iz stranke ljudi koji uopće nisu ovdje prisutni. Westminster je zatvoren za raspravu i ovaj parlament sada zastupa interese i britanskih i europskih građana. I kao većina, većina, dragi prijatelji, britanskih građana, ova vijećnica ne želi e, jedan odlazak bez porezuma nećemo prihvatiti pristup e, proizvodima bez financijskog nadzora e, niti loše ekološke standarde, niti loše standarde e, zdravlja životinja na našem europskom tržištu. Ako želite znati zašto, pitajte poljoprivrednike u Notarberlandu i Škotskoj. Jednu minutu, gospođa Kumpula Natri. Draga predsjedateljice, Britanci će ostati s nama bilo da odu ili ne. Mi smo zastupnici građana različitih država članica, mi to ozbiljno shvaćamo i e, mi zaista surađujemo na topo način s našim britanskim kolegama. Parlamentarci moraju biti zaštićeni, to je srž demokracije. E, u parlamentu se susreću različite ideje i gledamo u budućnost. U zapadnoj demokraciji vlada je zapravo e, E, glas većine parlamenta. U Ujedinjenoj kraljevini treba zaustaviti e, Brexit bez dogovora i zato ne smijemo brinuti u načelu. Ali, ali, Sada izgleda da premijer Johnson pokušava preuzeti kontrolu od svog parlamenta, preuzeti kontrolu od britanskog naroda. Vodstvo Ujedinjene kraljevine još uvijek e, flertuje s idejom e, Brexita bez sporazuma i postaju sve tvrđi. Europska unija mora ostati mirna i razumna, ne smijemo odlučiti u ime Britanaca, ali moramo im dati vremena ako žele riješiti ovaj nered. Hvala. Madam Haranzova for one minute, please. Gospođa Harancova, minutu, izvolite.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 No, bojim se da je britanski premijer spreman eh, baciti u more Ujedinjenu kraljevinu i to bez sporazuma, otići bez sporazuma. Ništa nije gore od toga i ne bi bilo gore od toga. Stoga se komisija mora spremati čak i za takav scenarij, pa i više od toga. Komisija i zemlje članice moraju imati rezervni plan eh, za eh, europski poslovni svijet. Ne smijemo si dopustiti da padamo zajedno sa Brexitom, moramo E, se pobrinuti za prava više od 3 e, milijuna e, građana, europskih građana koji ne znaju u kakvoj će se Velikoj Britaniji probuditi 1.11. Nekako mi se čini da se ovdje traži jednorog, ništa se, ništa se ne uzima za ozbiljno, sve, sve se poništava i što je dogovoreno, vrijeme istječe, a Europska unija polako ostaje E, i bez trpljenja, a nije niti čudo. Minuto, gospodine Kužmijuk. Hvala, predsjednice. povjerenče, Sudjelovo e, sam ovoj raspravi htio bih e, reći tri najgore stvari koje bi bile rezultate izlaska bez dila. Prvo za EU građane koji žive u Ujedinjenoj kraljevini E, kako bi dobili sa sporazumom. Zatim deficit od, pri, otprilike 50 milijardi eura koliki je iznos e, koji je Europska unija koji Ujedinjena kraljevina treba isplatiti za svoje obveze do 2020. A zatim problemi sa zajedničkom trgovinom, međusobnom trgovinom. E, suficit Europske unije je veliki ovdje, a ako e, Ujedinjena kraljevina izađe bez sporazuma, to će se ta će se trgovina voditi bez tarifa i kvota prema pravila Svjetske trgovinske organizacije. Tako da bi Europska unija ipak trebala osigurati da, postoji, da dođe do sporazuma sa modificiranom političkom e, deklaracijom i dobrom voljom prema Ujedinjenoj kraljevini. Hvala, gospodine Niedermayer. Hvala predsjednice. Mislim da je sve važno o Brexitu već rečeno, stajalište EU27, vijeća, komisije, parlamenta, sve je jasno i transparentno. No, ipak ne bismo trebali propustiti priliku da postignemo sporazum, sporazum koji će smanjiti trošak Brexita za sve Europljane, mislim na Europljane iz Ujedinjene kraljevine, iz kontinenta i ukoliko bi e, produljenje povećalo e, mogućnost takvog rezultata, trebali bismo ga dati. Ali ipak mislim da bismo trebali učiti nešto i od naših prijatelja iz Londona kako poboljšati naše društvo i izbjeći krizu koja se dogodila u Londonu. Prije svega vjerujem da bi političari trebali nekada priznati da osobni interesi, želja za moća ili pobjeda na izborima su manje važni od budućnosti zemlje i društva Drugo, vjerujem, i to je važno ne sam za političar, da bismo trebali više međusobno razgovarati, posebice u situaciji kada naše mišljenja nisu toliko različita. Bolje graditi mostove nego dizati zidove. Te na kraju trebamo promicati kulturu koja se temelji na istini i činjenicama, ne lažima. Imamo eh, u, društvu eh, znatne eh, zabrinjavajuće trendove gdje se nagrađuju laži, a ne istina, to ne vodi, ne vodi u bolju budućnost. To je svakako nešto što treba izbjegavati. Hvala. Minutu, gospodine Liberacki. Hvala. Predsjednice, uvaženi kolege, ne preispitujem pravo Ujedinje kraljevine da izađe iz Europske unije, no želim ukazati na sljedeće. Politička odgovornost za sudbinu Europe i ta politička odgovornost je načelo na kojemu se i vijeće, parlamenti komisije komisija moraju e, podvrgnuti. E, Više od milijun Poljaka živi u Ujedinjenoj kraljevini, a želimo zaštititi našu industriju, trgovinu, ekonomske interese i tako dalje. No, nedostatak odgovornosti je nešto što se može sada reći da karakterizira britansku vladu. E, čini mi se da Ujedinjena kraljevina misli da je sve naš problem i naša odgovornost. Oni žele samo prednosti, ali ne žele dijeliti s nama odgovornosti. Ne mislim da tu ima bilo kakvih konstruktivnih prijedloga za rješenje. Biti će života naravno i poslije Brexita, tako da je povjerenje ključno. Pa pozivam britansku vladu, doista molim vas, e, krenimo u izgradnju povjerenja, jer bez povjerenja nema e, budućnosti. Gospodin Kjučuk, minutu. Hvala. Dvije godine nakon referenduma britanski građani šalju nam e, snažan signal da Nigel Farage nije glas britanskog društva. Svakog dana izražavaju jasno opoziciju Brexitu u e, prisutnosti brojnih i prisutnost brojnih pro e, europskih britanskih zastupnika u ovom domu je dokaz tome. A Brexit se sada vodi za E, dobro biti za Torijevce, ali bez plana kako da se provede. Inzistiranjem da se uklone backstop iz sporazuma, ali bez predloga funkcionalnog rješenja, Ujedinjena kraljevina e, odbija prihvatiti uređeni izlazak e, obitelji. Svi naši građani žele sigurnost Više od tri milijuna nebritanskih građana, od kojih su e, četvrtina milijuna iz Bugarske, moje zemlje, žive u pravnom limbu, ali također frustracija, strah i razočaranje od referenduma su također. Brexit je loša ideja i treba ju zaustaviti. Hvala. E, minutu i pola, gospodin Peters. predsjednice, uvaženi kolege. Puno je toga rečeno, ali jedna stvar je jasna. Veliki su izazovi pred nama e, sa Brexitom. E, Brexit bez sporazuma bi e, ugrozio u EU barem 1,2 milijuna posla, a u Belgiji otprilike 42 tisuće radnih mjesta, 28 tisuća samo u Flandriji. Male i srednje tvrtke platiti će najveću cijenu i podnijeti najveći teret. I čini se da britanska vlada ne vidi nikakav izlaz iz ovog Brexita koji je Britanija odabrala za sebe. No, mi se moramo pripremiti, pripremiti Europsku uniju za Brexit bez sporazuma i pripremiti naše građane za to. Četvrtog je Rujna komisija iznala neke prijedloge o, e, za, iz fonda od globalizacije i solidarnosti

Europski građani su temeljni den ovog parlamenta i naša je ključna dužnost zaštititi ih gdje god možemo. I e, mi smo uvijek e, e, bili zabrinuti za negativne posljedice po živote Europljana i bojim se da E, ovdje ostaje naglasak na jedinstvu EU27, no mislim da je i važnije zadržati jedinstveni europski pristup Brexitu, posebice sada kako bismo zaštitili građane svih zemalja članica, malih i velikih koji žive u Britaniji, a posebice moramo biti ujedinjeni u našem inzistiranju da Ujedinjena kraljevina dade sve od sebe, da dade e, status i boravište svim kvalificiranim građanima bez prepreka i političkih odgađanja. Istovremeno u Europskoj uniji mi moramo biti spremni na potencijalne konsekvence te eh, hard Brexita i posljedice za Ujedinjenu kraljevinu. U sve naše napore da izbjegnemo hard Brexit moramo biti spremni jedinstveno eh, to prihvatiti kako bismo jednako zaštitili E, sve građane ako dođe do najgoreg scenarija u izlasku Ujedinjene kraljevine. Sjetimo se da jedinstvo 27 je temelj naših e, pregovora s Londonom i stoga to trebamo i dalje podržavati e, u svjetlu ove dolazeće najteže odluke o Brexitu. Hvala. Hvala gospođa Regner, jednu minutu, izvolite. Zahvaljujem. Već tri godine hardlineri Brexita nemaju uh, plan o tome kako žele izaći iz Europske unije. Mi smo upozoravali da će svi pogoditi, da će no deal pogoditi sve. Uh, prava uh, radnička prava, prava majki, prava sindikata hard Brexit će poništiti sve te garancije. A najveći gubitnici no deala upravo će biti žene u Ujedinjenoj kraljevini koje nisu toliko mobilne kao žene i češće su u socijalnim e, e zanimanjima i često e, češće e, ima, su ovisno o socijalnim primanjima za svoje obitelji. I dogod možemo pružiti ruku to trebamo učiniti. Upravo tako je ispružena ruka je puno bolja od cinične i ciničnog, e, samorazornog mentaliteta, pa neka bude što bude. Hvala. Gospodin Kircos, jednu minutu. Hvala. Ovaj triler o Brexitu doista je gotovo kao triler Grexita e, prije par godina. E, I, iako je Boris Johnson politički daleko udaljen, ali on ima isti pristup kao i Cipras onda jer e, jedan i drugi stavili su interese stranke iznad nacionalnih interesa i pravili se da pregovaraju, a zapravo samo su putovali ama tamo u glavne gradove i pravili se da e, nisu zainteresirani niti za posljedice svog djelovanja, te imali su, nisu imali nikakav dojam da se nešto time riskira. No, e, ipak na časte Ciprasu što je u posljednjem trenutku se potpuno zaokrenuo E, e, u svojoj politici jer se suočio sa, e, sa stvarnošću i shvatio je, ali bojim se da Boris Johnson neće slijediti taj svijetli primjer i neće poboljšati svoju politiku, tako da mislim da trebamo pratiti što će se događati u britanskom parlamentu sa britanskim narodom i poslati im poruku da ćemo biti uz njih. Hvala, gospođa Šaldemoze, minutu. Zahvaljujem. Ujedinjena kraljevina izlazi iz Europske unije. Žao mi je zbog toga, ali takav je bio odabir britanskog naroda i to moramo poštivati. No, gotovo je neoprostivo ako se to dogodi u obliku hard Brexita. To će imati goleme posljedice na golemi broj ljudi s druge strane E, kanala. To će koštati radna mjesta, utjecati će na obitelje, e, studente, istraživače. I doista mislim da je možda nužno e, dopustiti više vremena kako bi se iznašlo rješenje da se izbjegne hard Brexit i iznađe rješenje koje neće utjecati na naše građane i gospodarstva. Tako da bih e, bio za to da se dade više vremena za postizanje sporazuma tako da izbjegnemo hard Brexit koji ne bi nikome bio od koristi, baš nikome. Gospodin Warburn, jednu minutu. Zahvaljujem. E, može se puno toga reći o Brexitu, ali ograničuju se na dvije stvari. Prije svega e, trgovinski odnosi za Švedsku je Velika Britanija peti najveći trgovinski partner, ali trgovina stvara dobrobit i radna mjesta e, posuda u Europi. E, no, uskoro ćemo izgleda morati riskirati te, e, tvrdi Brexit, a to će se odraziti na radna mjesta i dobro stanje i dobrobit čujem, dakle sad se govori o mogućem produljenju roka, ako postoje odgovarajući uvjeti za to, to bi bila dobra stvar jer mislim da bismo e, e, trebali uvjete za produljenje učiniti dovoljno velikodušnima ako bismo dobili takav zahtjev. Bolje bi bilo da Britanci ostanu u Europskoj uniji, no bilo, bez obzira na bilo koje odnose, buduće odnose sa Britanijom, ja sam u svakom slučaju za to da se osiguraju dobri trgovinski uvjeti u budućnosti. Hvala. Gospođa Fricon, a izvolite, tu ste. Zahvaljujem predsjednice. Situacija u Velikoj Britaniji je ozbiljna i za e, nekoliko tjedana, tjedana Brexit bi mogao znači da će Velika Britanija izaći iz e, Europske unije, a Brexit bez sporazuma imao bi negativne posljedice i znatne štete uzrokovao interesima i Britanaca, ali i Šveđana. Tu postoje posljedice i za tvrtke i za, i za građane. U mojoj zemlji, na primjer, mnogi šveđani e, žive u Velikoj Britaniji koji rade, Eh, ondje i brinu se za svoju budućnost. Ali i za Britance također eh, eh, pred njima stoji nesigurna budućnost. Rezolucija parlamenta je uravnotežena i e, naglašeno je koje su važni uvjeti koje smo postavili za istupanje, a to je sporazum i dogovor o zajedničkoj budućnosti Pozivam Borisa Johnsona da preuzme odgovornost i da dijele u interesu svoje zemlje. Hvala, gospodin McAllister, jednu minutu. Hvala, predsjednice, dame i gospodo. Želim podcrtati puno stvari koje su već e, danas rečene, no e, jednu dimenziju bih još naglasio no deal Brexita. Michel Barnier govorio o političkoj deklaraciji i da, e, politička deklaracija je ono u čemu su se Ujedinjena Kraljevina Europska unija dogovorili načelno o budućim crtama suradnje e, i politike obrane, vanjske sigurnosti, trgovine i tako dalje. No, e, zbog Brexita bez e, sporazuma Ujedinjena Kraljevina ne bi mogla po, su, u buduće sudjelovati niti u PESCO, niti u projektima obrambene E, svrhe, niti bi e, tvrtke iz Ujedinjene kraljevine mogle e, dobivati sredstva iz Fonda za obranu i sudjelovati u projektima. Zato je upravo važno izbjeći na odilu svakom slučaju. Podupiram stoga rezoluciju i zahvaljujem kolegama iz upravičke skupine za Brexit ovoga parlamenta na dobro rađenom poslu. Hvala, jedna minuta, gospodine Dans. Hvala. Recimo jasno ko je kriv za ovo sve što se dogodilo. Krenulo se sa nemogućim obećanjima, rečeno je da se mogu zadržati postojeći odnosi s Europskom Zatim se kaže da možemo pregovarati uh, uh, sa e, pozicije snažnije strane, iako pregovaramo s najvećim trgovinskim blokom, a zatim kažete da su Britanci glasali za nedostatak e, lijekova i hrane, a me nisu. E, zemlja koju ja volim bolje od Borisa Johnsona i onih tamo što slijede sa lijeve strane e, na kraju ovog doma. Gospodine Barnije, mi želimo ići dalje, svi želimo dalje i znam da je mnogima dosta ovog cjelokupnog debakla. Ja to razumijem, ali nemojmo se praviti da će sporazum o povlačenju biti održiv e, bez potpore britanskog e, naroda. Dajte nam vrijeme i opcije. To je jedini održivi način za put dalje. Hvala. E, Mr. Sikorski. Gospodin Sikorski, imate riječ jedan minut. Hvala. Predsjedateljice, najprije bih želio čestitati gospodinu Barnjevu na profesionalnosti koja je bila njegova glavna odluka tijekom, odlika tijekom eh, pregovora. Svi su govorili da će eh, da, da je Brexit eh, Brexitovci su govorili da će se od, odcijepiti od lešine, ali evo, mi smo jako živahan leš. To smo im dokazali i naše crvene, takozvane crvene linije jesu da ne želimo čvrstu granicu u Irskoj između ostalog. Dakle, rješenje bilo dakle, e, sažeto u backstopu ili kako god se zvalo. Dakle, dogovor ovisi o tome da li će britanski politički proces prihvatiti tako što nadam se da hoće. Brexitovci i britanski nacionalisti se zalažu za Brexit bez dogovora. Vaša vlasta vlada govori da će to biti katastrofalno. Ja imam samo jednu stvar koju bih zamolio gospodina Faraža i njegove sučesnike. Dakle, ako uspijete a britanska vlada pokaže da je ispravno procijenila e, što će se desiti, molim vas da nas ne okrivite za posljedice. I želim također reći da podržam zahtjev za rezolucijom. Hvala. Hvala kolege na e, vašoj e, pomoći pri čuvanju vremena, ali nije potrebno da mi pomažete za to. Sada na minut gospodin Ruiz Devesa. Hvala predsjedateljice skoro prije 70 godina mi europljani odlučili smo uspostaviti našu političku uniju. To smo napravili jer smo znali da je to najbolji način da očuvanja mira u Europi i borbe protiv e, izazova s kojima smo sada sasvim jasno suočeni kao što su klimatske promjene i drugi. Nažalost, 2016. s, referen, s referendumom e, mala uz malu većinu izglasan je Brexit. E, tada je rečeno da je to egzistencijalna kriza Europske unije, no sada tri godine kasnije vidimo da je egzistencijalna kriza doista postojeća, ali se nalazi u Ujedinjenoj kraljevini, a Unija je jača nego što je ikada bila, kao što su to drugi prije mene rekli. Sada se pitanje postavlja da li je gospodin Boris Johnson spreman ispuniti zakonodavne obveze koje mu je nametnuo njegov parlament. Doista se nadamo jer Brexit bez dogovora bi bio katastrofalan. Hvala vam. Hvala. Gospodin Fitzgerald, imate minut. Hvala. Ono što brojni zaboravljaju, a drugi namjerno ignoriraju, jeste da iza za politike čvrstih e, odluka, postoje pravi ljudi čiji će životi i poslovi, pa čak i sigurnost biti dovedeni u pitanje i mir čak. Ova Europska unija, ova demokracija jasno je nastupila od dana i rekla da je riješena učiniti sve što može sa dogovorom ili bez njega da se zaštiti mirovni sporazum i riješi pitanje granice. Ne zaboravite, međunarodni mirovni sporazum e, čuva ovaj sporazum, to ne smijemo zaboraviti. Dodatna participacija, dodatni predlozi Ujedinjene kraljevine bit će dobro dočkani i analizirani od strane komisije, no ovaj Europski parlament neće pristati na bilo kakav oralni sporazum koji neće sadržati zaštne mjere koje se nalaze u backstopu. Kako stvari stoje za sad, backstop je jedino rješenje koje je na stolu koje izbjegava bilo kakve fizičke infrastrukture. Kada su ljudi podijeljeni, jedino rješenje je sporazum. Hvala. Kolege, sada prelazimo na slobodno javljanje za riječ. Imam 19 zahtjeva. Nastojat ću odobriti pet i više javljanja, ali naravno bit će razočaranih jer brojni žele govoriti. Gospođa Šojdrova, molim vas, izvolite, imate jedan minut. Najljepša hvala kolege. Svi znamo da će Brexit oslabiti Evropsku uniju, isto da će oslabiti Ujedinjenu kraljevinu. Ja ne mogu razumjeti gospodina Faraža koji govori da će Ujedinjena kraljevina biti jača, da će to biti dobra stvar za vas. Možda prema manjim europskim zemljama, ali sigurno nećete biti u jačem položaju kada budete pregovarali s Kinom, eh, SAD-om, Rusijom. To jednostavno neće biti tako. Bićete slabiji nego što jeste sada i zato mi je žao što ste zauzeli takav stav, imate takvu politiku. Kada su vaši sugrađani odlučivali o Brexitu, sigurno sam da nisu glasali za ovaj kaos i kaotičan izlazak iz Europske unije, jer ih to dovodi u nesiguran položaj. Ukoliko Europska unija ode iz Europske unije bez dogovora, morat ćete opet pregovarati, doći do novog, ispregovarati nove odnose s Europskom unijom. Dakle, morat ćete nastaviti rješavati pitanje financijskog e, razlaza i naći druga rješenja. Hvala. Gospođa Ward, izvolite imate riječ. Pod e, premijerom Johnsonom vidimo da je sve manje decentnosti u vrijeme populizma. Johnson je sramotan premijer, sramota i za svoju stranku i, i za zemlju. Mizogin, homofob, islamofob. Opasan klaun. Opasan klaun kojeg je biralo manje od 2% našeg stanovništva on se ovako poigrava sa životima ljudi. Njegov Brexit bez dogovora može dovesti do nedostatka hrane i od životnog značaja važnih lijekova. Dovodi u pitanje i miran sud život. Da, Brexit će koštati živote i već jeste. Imamo vladnu politiku koju je, iza, koju je Dominic Cummings, e, čovjek koji je u sukobu s našim parlamentom glasao. Dakle, da li je to povratak e, kontrole. Dakle, imamo vladu koja urušava naš povjerenje u institucije, suce, predsjedavajuća prekida govornicu. Ispričavam se, ali ako svi budete prekoračivali svoje dopušteno vrijeme, onda će manje ljudi dobiti riječ. Gospodin Newton Don, izvolite imate jedan minut. Hvala predsjedateljice. Imam pitanje za povjerenika Barnjeja. Ne znam da li ima mogućnost odgovoriti u ovoj raspravi, no jednostavno ako ne dođe do sporazuma, da li možemo s pravom misliti da razmjena informacija između Europola naše policijske službe i svih policijskih snaga Ujedinjene kraljevine će biti obustavljeno i stoga će organizirani kriminal u Ujedinjenoj kraljevini imati puno veći manevarski prostor. Gospođa Šons. Hvala. Kolege, želim na početku ispričati se zbog ponašanja male manjine mojih sugrađana u ovom domu i u moje zemlji. Oni ne predstavljaju poštene, pristojne i proeuropske većine e, britanskog stanovništva. Brexit je nered koji su u cijelosti stvorili oni koji žele otići, jer se nikada nisu mogli dogovoriti oko vrste Brexita kakav žele. Dakle, to je zbrka koja je odraz e, situacije u kojoj se nalazi Britanija. Mi trebamo imati jasan izbor, dakle, ostanak ili odlazak koji bi bio najbolje rješenje i za to nam treba više vremena izlazak bez dogovora ne smije biti opcija. To bi bio čin katastrofalnog samoništenja. Dakle, kolege, molim vas da učinite sve što je u vašoj moći, da pomognete, izbjegnete da, do toga, da se do toga dođe. Isto kao što mi radimo u Ujedinjenoj kralju i na ulicama, u parlamentu i drugdje. Hvala, gospodin Trč, jedan minut, izvolite. Ja bih želio upozoriti na pokušaje predstavljanja Europske unije kao jedne cijeline koju brane ljudi kao što je gospodin Verhofstadt. To bi moglo prepasti neke ljude. Mi naravno želimo da se Europska unija razvija, transformira, želimo ostati unutar unije. Spomenut je nedostatak poštovanja prema životima građana Velike Britanije. Da, to može prepelšiti ljudi. Tako da mislim da trebamo biti u stanju doći do sporazuma, trebamo uložiti dovoljnu dobru političku volju, jer moramo, imat ćemo suživot sa Britancima koji su važna karika u obrani zapadnog svijeta i sa Britancima ćemo morati dijeliti brojne stvari, trgovinu, tržište, obranu, no i našu budućnost. Predsjednica prekida govornika. Ispričavam se, isteklo vam je vrijeme. Gospodin Gusmo, izvolite, imate jedan minut. Sorry, do you want to say something to me? Oprosti, jeste mi nešto htjeli reći? Zastupnici govore mimo mikrofona. Sorry, colleagues, please. Kolege, molim vas, vi niste uopće na listi govornika da ste se javili, ja bih vam dala riječ. Zastupnici odgovaraju bez uključenog mikrofona. Predsjedateljica, oprostite ako dopustite, ja bih nastavila da ne osnemo bez vremena. Dakle, sljedeći govornik ima jedan minut. Gospodin Gusmo, ste spremni? Izvolite. Dešt parlamento ah. Dakle, Britanci su se odlučili za Brexit i parlament e, nema pravo spraviti pritisak vezan za taj referendum. E, naš parlament mora poštovati taj rezultat. To znači da će poštovati i demokraciju. Oni koji su govorili, a ne idu u tom smjeru, nisu pozitivan doprinos jednom prijateljskom e, rješenju o kojem se pregovara. U međuvremenu nemamo obvezu ili e, pravo ovdje u parlamentu da slijedimo e, e, nerazumna nerazumne, rješenja našeg, odnosno britanskog premijera koji želi tvrdi Brexit i koji dovodi u pitanje pitanja emigranata u Europskoj uniji i prava građana Europske unije Ujedinjenoj kraljevine i zato Europski parlament ima obvezu da obrani sve te građane. Hvala, isteklo vam je vrijeme. Sada dajem riječ na jedan minut gospodinu Milan Monu. Se ha mencionado la importancia y las, de las consecuencias negativas que el Brexit tendrá. Spominjali smo posljedice i negativne negativan utjecaj Brexita na obje strane. Ja bih se osvrnuo ponovno na ribarske odnose između Europske unije i Ujedinjene kraljevine. Glavni pregovarač e, upoznat je s tim, dakle ako budemo na, došli do dogovora i bude se uspostavilo pri, prilazno razdoblje, morat ćemo minimizirati štetu na, za europsku flotu. Dakle, bilo bi dobro da se može zajamčiti pristup vodama privremeno, barem dok se pregovara o budućim odnosima između Ujedinjene kraljevine i Europske unije. Da, znam da vam se to ne sviđa, ali nama se to sviđa. Dakle, htjela bih također ukazati na to da jedan od ciljeva Europske unije mora biti sporazum koji će omogućiti pristup eh, vodama jednoj eh, za ribarenje jednoj i drugoj strani. To mora biti, predstavljati pozitivnu stvar za ribare. Ispričavam se, moram vas prekinuti, isteklo vam je vrijeme. Gospodin Vels, imate mi jedan minut. Hvala predsjedateljice. Odbrana bilo koje zemlje i sredstva za vođenje te odbrane su od ključnog ključne su odlika suverenosti i prva odgovornost svake vlade. Stoga sam doista zabrinut da vlada gospođe May, koja je surađivala s komisijom nakon što su Britanci glasali za izlazak, da je radila na povezivanju svih britanskih obrambenih i obavještajnih struktura e, sa europskom, e, europskim službama i time to je jako jasno u klauzuli 104 do 106 e, političke deklaracije gdje se e, rad i po, s člankom 184. Jako sam zabrinuo da će britanski zastupnici, što britanski zastupnici nisu ispoštovali svoju obvezu i tako da pozivam britanske zastupnike da a po svaku cijenu odbace svaki pokušaj da se izglasa ovakav užasan sporaz, dogovor. Hvala, predajem riječ sljedećem govorniku. Gospodja Curtin Darling. Hvala gospođo predsjedateljice. Ove, ovog tjedna smo vidjeli da se gospodin Johnson e, skriva od britanskih građana jer ima bombastičan ego. E, skriva se od rasprave u Westminsteru i sigurno je da je europska demokracija živa i zdrava i da e, se e, mogu izraziti i oni s kojima se slažem i oni s kojima se ne slažem. Kampanja od 2016 je nakon toga postigao najveći sporazum u u povijesti. Međutim, ne postoji nikakav čisti Brexit. Neće biti ništa čistoga u gospodarskom i socijalnom narušavanju što će to dove, koje će se dovesti u sjevernoj Engleskoj do Falklanda. Ništa e, zdravo i čisto građanima. Ništa čisto u potpunom kaosu koji će nastati u našem zdravstvenom sustavu. Ti ljudi nemaju nikakav mandat i britanska javnost treba odlučiti o onome što će se dalje događati s Brexitom. Hvala lijepa. Zatvaramo spontano javljanje, a sada dajemo riječ glavnom pregovaraču Michel Barnier. Imate riječ. Hvala predsjedniče. Mogu biti kratak, no ipak dopustite najprije da vam zahvalim, dame i gospodo zastupnici, u ime predsjednika Junkera i cijelog pregovaračkog tima koji imam čast voditi zadnje tri godine. Dakle, ova rasprava jako je važna. Svi razumijemo svak sa svojim mišljenjem i stavovima e, shvaćamo da smo došli do trenutka istine tri godine nakon referenduma. Dakle, došli smo do prijelomnog istin trenutka. Ovo je važan trenutak, moramo biti jako smireni i puni poštovanja jedni prema drugima. Ja ću tako nastaviti raditi. Zahvaljujem vam na vašim e, govorima i Pomno smo saslušali sve one koji su se očitovali, osobito eurozastupnike koji su, dolazi iz Irske, Sjeverne Irske, o najozbiljnijim i problematičnijim eh, o rizicima koje predstavlja Brexit, dakle pitanje eh, građana i pitanje oko kojeg se nećemo nikad moći popustiti, dakle cjelovitost jedinstvenog tržišta i četiri slobode. Dakle, na tome nema pregovaranja. Hvala vam u svakom slučaju na vašem, na vašim riječima. I saslušao sam i one druge koji su u drugom taboru. Ima jedna optužba uh, kojom se želim pozabaviti ovdje kako bi stvari bile konačno jasne jednom za svakda. Ja sam to rekao gospodinu Zaniku, nije tu, gospodinu Faražu, gospodinu Madisonu i drugima. Nitko, nitko ne pokušava zaobići izbor većine Britanaca koji su se opredijelili za napuštanje Ujedinjene kraljevine. Nitko, nitko ne pokušava ukrasti Brexit, nitko ne nastoji, ne pokušava zadržati protiv svoje volje Ujedinjenu kraljevinu u Europskoj uniji, u Carinskoj uniji ili u jedinstvenom tržištu. To je vaša odgovornost što nas napuštate. Mi smo izrazili svoje žaljenje već desetke puta. Jako nas je puno koji žalimo zbog toga nikad nisam vidio nikakvu dodatnu vrijednost u tome, ali mi, mi poštujemo tu odluku. Stvari moraju biti jasne, a mandat koji sam ja dobio od Europskog vijeća, parlamenta i koji ispunjavam u ime komisije uz povjerenje gospodina eh, predsjednika Junkera i uskoro gospođe van der Leyen, jeste da dođemo do dogovora. No za to su potrebne dvije stvari, dame i gospod zastupnici. Pod jedan, reći istinu ovdje pred parlamentom i građanima reći istinu o posljedicama Brexita. Morate reći istinu. Govorili ste o poštovanju Britanaca. Britanci kao i drugi europljani imaju pravo saznati istinu o posljedicama Brexita. Sve posljedice koje su puno ozbiljnije i brojnije od onoga što im vi hoćete reći. Vi im dugujete tu istinu i morat ćete polagati račune nakon Brexita. Nakon Brexita morat ćete polagati račune svojim sugrađanima, kao što ćemo i mi morati polagati račune. Mi se pripremamo reći tu istinu, uvijek smo je govorili, istinu o posljedicama Brexita sa dogovorom na kojem radimo i naravno ozbiljnim posljedicama Brexita bez dogovora. No evo, želim odgovoriti na pitanje gospodina Newtona Dumna i drugima. Mi smo se pripremili za hipotezu Brexita bez e, sporazuma e, gdje su uključena pitanje sigurnosti i suradnje sa Europolom. Naravno, no deal nije odredište, to je privremeno stanje, a onda će se kasnije morati ponovno E, nastaviti pregovarati kako bi se izgradilo partnerstvo. Dakle, ja sam evo već tri godine radio sa tim prvim zahtjevom da se uvijek svakome kaže istina. A drugi, drugi cilj je jednostavna stvar. Treba iznaći pravna rješenja, jer ovdje se radi o sporazumu. Nije ovo govor, niti deklaracija, već sporazum kako bismo našli ozbiljna pravna rješenja za sva pitanja koja može predstavljati on, vaša odluka o napuštanju Europske unije. Dakle, bilo da se radi o Irskoj ili o bilo kojem sektoru, o ribarstvu ili drugima. Dakle, treba doći do konkretnih i operativnih rješenja, a ne iznositi namjere, želje. Ne, trebaju nam konkretne operativne stvari. I to očekujemo od premijera Johnsona i njegovog tima. Dakle, alternativne prijedloge, kao što je to rekao predsjednik Juncker, dakle, ako se osporava backstop ili druge teme, treba pružiti odgovor na druga pitanja koja e, predstavlja Brexit. Dakle, eto, to je ona druga stvar na kojoj radim. I mi smo spremni danonoćno raditi na tome, nitko ne treba dovoditi pitanje našu raspoloživost i što se mene osobno tiče, dokle god bude uživao povjerenje, nastavit ću u ime Unije raditi na tome jednako iskreno E, riješeno i sa jednakim ciljem. Hvala vam. Zahvaljujem gospodinu Mišelu Barnijevu i sada dajem riječ za repliku e, predstavnici vijeća gospođi Tuperanjan. Izvolite. Mr. Gospodine predsjedniče, uvaženi zastupnici, dame i gospodo. Unatoč e, ove neizvjesnosti koje imamo sa strane Ujedinjene kraljevine, moramo ipak ostaviti, biti otvoreni novim idejama ako dođe do ikakvih e, novih zamisli. Izlazak e, Ujedinjene kraljevine na uredan način mora ostati naš prioritet do krajnjeg časa zato što tvrdi Brexit ima veoma negativne posljedice. Do tog momenta Moramo nastaviti s pripremama za sve mogućnosti, uključujući i osmišljavanje ciljanih mjera na razini Europske unije kako bi se smanjio potencijalni negativan učinak po građane i poslovne subjekte. No, dame i gospodo, moramo također biti spremni da razmotrimo e, produženje ovog razdoblja e, suspenzije članka 50 ako vidimo e, da e, vlada Ujedinjene kraljevine pokazuje pozitivne signale. Moram vas podsjetiti da strpljenje, strpljenje je vrlina. Računamo na vašu e, suradnju u svim fazama ovih procesa. Tako, hvala vam mnogo na vašim mišljenjima, na vašim komentarima i na pozornosti, dame i gospodo. Zahvaljujem gospođo ministrice i sada vam iz vas izvještavam da sam primio dva prijedloga za rezoluciju e, po okončanju ove rasprave. Glasovanje o njima ćemo imati danas. Sada prelazimo na glasovanje. Samo ćemo napraviti stanku od jedne minute tako da damo mogućnost kolegama da uđu u dvoranu i da se smjeste.